Načini provedbe ovog e, postupka su nedavno razjašnjeni od strane komisije. Hvala vam lijepa. Zatvaram raspravu. Glasovanje je sutra, utorak 8.10. E, u 12 sati. Prelazimo sada na izvješće ls Dajem e, riječ gospodinu Jamesu Ellisu. Kolege, dobra večer. Drago mi je što vam mogu predstaviti izvješće u ime proračuna, komiteta za poračune. Što treba još uraditi kako bismo uspostavili jedan dugoročni sustav, institucionalni sustav? E, s obzirom na trendove danas u svijetu, trebamo omogućiti evropskim institucijama da uzmu u obzir dugoročne trendove kada donose trenutačne odluke. Učinkovita evropska politika sve će više ovisiti o blagovremenoj identifikaciji tih dugoročnih trendova kako bi se Unija mogla suočiti i odgovoriti, reagirati na sve složeniji svijet. E, teško je predvidjeti što se može dogoditi u budućnosti. E, povijest je puna primjera onih koji su mislili da znaju što će se dogoditi, a događalo se upravo suprotno. Eto, e, jedan od prvih članova grupe Beatles je izašao iz grupe jer mislio da ona nema nikakve šanse. 2008. godine srušile su se brojna financijska tržišta, a počeli su rasti Google i Facebook. Moramo se usredotočiti na razvijanje adekvatnih kapaciteta kako bi mogli dati jednu dobru interinstitucionalnu analizu koja će biti važna za one koji donose odluke u odnosu na Europsku uniju i to svakodnevno kamo idemo i kako idemo tamo. Dvije proračunske linije. Jedan je dokument koji se tiče globalnih trendova 2030. Građani u policentričnom i povezanom svijetu. Ovo je vrlo interesantna analiza. Skrećem pažnju na tri važne teme. E, prvo, to je osnaživanje pojedinca putem tehnologije. Drugo, rast srednje klase, ali isto vrijeme rast, odnosno siromaštvo koje traje i dalje i sve manji manji resursi. Sada u ovoj drugoj fazi e, polaže se dovoljno pažnje na dugoročne trendove koji će imati velike važnosti da Evropsku uniju u idućih pet godina. Početkom 2014. godine nadam se da ćemo imati široku maštovitu debatu o nekim važnim idejama. Mi ćemo radni dokument podastriti e, vrlo brzo koji će sadržavati neke od ovih ideja o kojima smo raspravljali kako bi onda sredinom iduće godine oni koji novi dođu u europske institucije imali dobar temelj za daljnji rad. Zajedno sa ovim izvješćem doći će i do elaborata jedne međuinstitucionalne suradnje prilikom koje će svaki partner prihvatiti da na stalan način doprinosi i sudjeluje u ovoj debati. Također se raspravljalo o globalnom repozitoriju gdje bi se na jednom mjestu našle sve relevantne informacije o svjetskim trendovima kako bi se one mogle ugraditi u političke odluke na primjer e, proračunski e, aspekti politike nakon 2020. godine i sve drugo što se tiče dugoročnih trendova zahvaljujući radu mnogih u institucijama koji su na ovome radili Projekt će izgleda ostvariti svoju svrhu, svoj cilj. Ukoliko bude uspješan, mislim da će e, on nama ponuditi jedan vrlo kvalitetan dokument koji će moći pripremati donošenje odluka u EU na najbolji mogući način. Vrlo često se znalo čuti u prošlosti da preživljavaju oni koji su najjači, međutim u budućnosti će preživljavati oni koji su najbolje obavješteni.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

Hvala predsjedniče. Hvala izvjestitelju gospodinu Elisu. Kao prvo na govoru koji je sada održao kao isto tako na obavljenom poslu. Njegovo predsjedavanje radnom grupom za europsku strategiju doista bilo važno. Ovo je interinstitucionalni projekt koji je nama vrlo značajan. Također mu želim čestitati na inicijativi koju je pokazao Prilikom razrade koncepta ovog sustava, uključujući i pilot projekt i pripremne mjere. Svijet se doista mijenja. Mijenja se brzinom i intenzitetom e, na koji vrlo često teško mogu odgovarati političari kojima je teško reći kako reagirati, kakve odluke donositi. Ovaj predloženi sustav ima za cilj pokazati kako bi europske institucije mogle raditi zajedno, surađivati, e, kako bi mogle identificirati globalne trendove koji na nas utječu, kakve su implikacije, posljedice i na koji način bi mogli formulirati našu politiku kao odgovor na njih. Ovo je doista jedinstven interinstitucionalni projekt koji uključuje parlament, komisiju, Vijeće Europske unije, službu za vanjsko djelovanje, projekt svi i sve one koji trenutačno analiziraju globalne trendove u gospodarstvu, društvu i međunarodnom upravljanju općenito. E, iduće godine ovaj sustav europske analize i politike e, mora za rezultat imati jedno izvješće za e, predsjednika, a izvješće koje će biti analiza dosadašnje situacije ili prijedlog za dalje. Interinstitucionalna radna skupina trenutačno razmatra kakav bi trebao izgledati taj trajni sustav. Rad na ovome traje i ja se nadam da ovo anticipirano planiranje se može izvršiti na taj način da se ne vrši pritisak na trenutačne E, dosije. Ja želim sve najbolje izvjestitelju u njegovoj ulozi po ovom pitanju. Hvala lijepa gospođo Damanaki. Zatvaramo raspravu. Glasovanje je sutra u 12. A sada prelazimo na redovito izvješće.